darf sie bitten platz zu nehmen. molim vas zauzmite svoja mjesta drage kolegice i kolege e, ovim proglašavam e, zasjedanje preglašeno 4.7. E, ponovo nastavljamo zasjedanje